odobreni. Predsjednik je iz Hrvatskog KPP-a zaprimio zahtjev da se gospođa Julija Petera imenuje zamjenicom gospođe Agnješke Kozlovske Rajević u delegaciji za odnose sa Belarusom kao i u delegaciji e, u Parlamentarnoj skupštini za Euronest. Predsjednik je